Nadam se, a to je tradicija da vas to zapitam, nadam se da ste svi proveli ugodne praznike, da ste se dobro odmorili i da ste spremni da se dohvatimo ili da počnemo naš e, zadnji e, kvartal koji će biti bogat sadržajima. I svi odlično izgledate, e, neki malo manje dobro to ovisi o geografskoj širini gdje smo proveli dopust. Evo imam i tu i Čekić. Želim svima dobrodošlicu. Ako nemate primjedbi, predlažem da usvojimo dnevni red. Nema primjedbi. Zahvaljujem. Usvojili smo ga. Ehm, da nešto preciziram nećemo usvojiti dnevni red e, zapisnik e, iz srpnja e, jer nemamo još prijevoda pa ćemo to napraviti za sljedeće sjednice osmoga. A sada idemo odmah na glasovanje. Imamo ih dva. O, o, jedan je opći proračun. To je broj jedan. Pa počet ćemo sa mišljenjem o proračunu. počet ćemo odmah. Da li su svi spremni? Imate li glasačke kartice? Ko ih nema? Svi smo spremni. E, odmah ćemo početi sa o, mišljenjem. Amandman jedan Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. E, šta, promijenio si? Evo, premjesti se. E, čekamo da se kolega snađe. Jel to radi? Hvala. U redu je. E, što sam rekao, oprostite. Trebala sam reći Korbin. <laughs> Ni to. Korbet. E, I još bolje Rišar. Lakše je. Usvojili smo amandman. E, amandman 2. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. E, amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Četiri, e, otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Broj pet, e, otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Odbija se. Broj šest, otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Broj sedam. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno osam. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Broj 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Odvija se. Broj deset. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvojeno o 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Odbija se. 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Odbija se. 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Odbija se. 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. 21. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Odbija se 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 24. Otvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 25. E, Kaputo. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se 26. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 28. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 32. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 31. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. 33. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 34. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o mišljenju. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Mišljenje je usvojeno. Hvala vam, dragi kolege. A sada idemo dalje na e, proračunske amandmane. Amandmane na proračun. to je malo dugačko, imamo, tu smo, imamo brojke. Amandman 62.79, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 62.80, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se Amandman 62, 81. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 62, 82. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 62, 77. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 62, 54. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 62, 75. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odvija se. 62, 78. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 62.76. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 62.83. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 62, 62. 62, 62. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 62, 50. To su pilot projekti. 62, 50. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 62, 51. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 62, 52. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 62, 53 pilot projekt. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 62.55. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Pilot projekt 62.56. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. Pilot projekt 6257. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Pilot projekt 6258. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odvija se. Pilot projekt 6259. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Uzvaja se. Pilot projekt 6260. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odvija se. 62, 61. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odvija se. 62, 63. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 62, 64. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Uzvaja se e, pilot projekt gospođa Tomas 62-65. E, e, hvala što ste mi dali riječ. Ja bih povukla ovaj, ovaj amandman. Želim podcrtati dvije stvari, a to je, po mom mišljenju, bilo bi jako pozitivno za naš e, odbor da usvojimo projekte koji nisu provedeni i financirani jer je bilo nekoliko teškoća. Drugo što bih htjela reći što se tiče ovoga ovdje, e, to je dano E, agenciji za ribarstvo, to je malo paradoksalno. Mi znamo, mi smo se u ovom odboru borili za to da to da naše nadležnosti budu ojačane. E, ako e, to ne činimo, onda je problem još veći. 62-65 se povlači. 62, 66, e, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. 62, 67, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 62, 68, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odvija se. 62, e, 69 i 62, e, 70. E, Rodust povlači se. Idemo na 62, 71. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odvija se. 62, 62, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 62, 73, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. I na kraju 62, 74, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se, dragi kolege, evo, sada smo završili sa e, glasovanjem i idemo dalje na drugu točku dnevnog reda, jer imamo samo dvije točke, to je izlaganje e, odjela, tematskog odjela 2 utjecaj sporazuma o partnerstvu u ribarstvu na stvaranje radnih mjesta u Europskoj uniji i trećim zemljama. Evo, ko, imamo e, gospodina Boldinga, koga dobro poznajemo, koji će od, iz Megapeske, koji će nam sada izložiti e, svoju studiju o učinku ovih sporazuma u partnerstvu između Europske unije i trećih zemalja. Izvolite imati. Uh, uh, uh, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Dobar dan svima. Studija govori dakle o utjecaju sporazuma o partnerstvu u ribarstvu na stvaranje radnih mjesta u Europskoj uniji i trećim zemljama koju smo izradili na zahtjev ovog odbora. Zato bih vam danas ukratko nešto rekao o ciljevima i metodologiji koju smo primijenili, ukratko opisao, dakle, sporazume o ribarstvu, prije nego što vam e, ispričam o tome što smo otkrili, dakle, kakva je situacija u ribarstvu i sektoru prerade ribe, te su tu na koncu i naše preporuke. Cilj studije je bio da se izradi analiza sporazuma o partnerstvu u ribarstvu, ja ću ih e, ovdje spomenjati sa kraticom FPA, odnosno SPR na hrvatskom. Dakle, riječ je o e, sporazuma koji su popisani između zemalja članica Europske unije i zemalja partnera. Oni obuhvaćaju tri zadaće kada je riječ o referentnom okviru, dakle, procjenu učinka, opis sporazuma, te dakle ocjenu utjecaja na zaposlenost e, u Europskoj uniji i u zemljama partnerima. Metodologija kojom smo se koristili je bila dakle da prvo utvrdimo koji su to e, sporazumi, potom ribarske tehnike, te ciljene vrste. Uzeli smo referentno razdoblje od 2012. do 2014. Opisali smo sastav flote, dakle broj plovila, posadu, broj posade, dakle to sve iz e, objavljenih e, izvora. To nam je omogućilo da izračunamo broj radnih mjesta na moru, dakle na razini flote i u nekim slučajevima na razini sporazuma. Potom smo također uzeli u obzir radna mjesta u preradi, ribe, zato što ono što se ulovi u ovim sporazumima da se je upućeno na preradu. I tu smo dali procjene, dakle, jednog radnog mjesta svakih 50 tona tune, odnosno 200 tona drugih ribljih vrsta. Važno je primijetiti da kada se iskoriste ribolovne mogućnosti iz sporazuma, to ne znači da su se crpile sve mogućnosti, e, to znači da je moguće ribariti i u drugim zonama tih zemalja kao i međunarodnim vodama. Zato imamo dvije razine u studiji. Jedno je bilo vidjeti koliko je ljudi zaposleno na brodovima na ovaj ili onaj način, te smo pokušali utvrditi koliki se broj radnih mjesta može pripisati izravno sporazumima. Jednako je sa sektorom prerade ribe. Ta postrojenja uzimaju dakle e, teret e, sa evropskih brodova koji ribare u, zemlja, u, morima trećih e, zemalja. I vidimo tu svojevrsnu schemu koja je dosta složena. Kada je riječ o izvorima podataka, većinu smo dobili iz ex post e, evaluacija koje, je naručila Opća uprava za more Europske komisije, te potom tu je godišnje e, ekonomsko izvješće STECF-a, dakle Znanstvenog i tehničkog gospodarskog odbora za ribarstvo. Dakle, obuhvatili smo 14 e, aktualnih sporazuma. Na ono koji se ističe je onaj sa Grenlandom. Imamo devet sporazuma u istočnom Atlantiku. Četiri uključuju drugu vrste e, riba, dakle osim tune. Imamo četiri sporazuma u zapadnom Indijskom oceanu. trenutno nema sporazuma u jugozapadnom Pacifiku, iako tamo neke, neka naša plovila ribare. Međutim, imamo sporazum upravo o kojem se sada raspravlja, to je sporazum sa Kukovim otocima koji se treba ratificirati. Dakle, ukupno gledano uspjeli smo identificirati 266 brodova, to je godišnji broj plovila koji se koristi unutar ovih e, sporazuma i ovaj vam prikaz ovdje pokazuje kako su oni podijeljeni, odnosno raspoređeni, te gdje se nalaze. Imamo 183 broda u, broda u Tropskom Atlantiku, 63 u Indijskom oceanu i 16 u području Grenlanda. Evo vidite ovdje četiri plivarice u Pacifiku, ali one nisu obuhvaćene e, sporazumima. Mm, dakle, uspjeli smo izračunati zaposlenost vezanu uz rad ovih brodova. Imajte na umu, se tiče e, posada koje su obuhvaćene sporazumima tijekom jedne godine. Dakle, 266 brodova, 6300 ljudi, Potom lijeva kolumna pokazuje da se bave tunom i velikim pelagijskim dakle, vrstama. Dakle, ova flota obuhvaća oko 4600 radnih mjesta. To je podijeljeno između građana europske unije i građana zemalja partnera. Kada je riječ o ostaloj vrsti brodova, dakle koji love druge riblje vrste, vidimo da su brojke daleko manje, oko 1860 zaposlenih. To su Maroko i Mauritanija među najvažnijim partnerima. Tu su potom brojke vezane uz Senegal i ribarenje u vodama Grenlanda, ali opet su to male brojke u odnosu na ovaj prvi sektor. Također moguće da je došlo do preklapanja u sektoru koji se ne bavi izlovom tune. Možemo lako identificirati broj tunarica, dok je kod druge vrste plovila slučaj da oni love, dakle, odnosno da su one obuhvaćene sa više sporazuma i zato je moglo doći do preklapanja podataka. Kad riječ o zapošljavanju, vidimo ovaj prikaz, dakle imamo dvije trećine zaposlenih koji, su, koji rade u sektoru tuna. I također tu je sporazum sa Marokom jako važan, on obuhvaća oko 20% evropskih građana, dakle koji su zaposleni putem ovih sporazuma. Kada pogledamo građane trećih zemalja. Opet vidimo da su važni sporazumi koji se tiču izvora, izlova tune, ali osim Maroka tu su Mauritanija i Gvineja Bisao koji također bilježe visoku razinu zaposlenosti. To se može pripisati činjenici da se ovdje, ovdje obuhvaćamo i sektor kočarenja. Dakle, tu je zaposlen veći broj ljudi, dakle lokalaca, putem ovih sporazuma. Ovi podaci se dakle odnose na posade. Dakle, iako su možda zaposleni samo na jedan dan, oni ulaze u ove brojke. Ovdje smo pokušali izračunati razinu zavisnosti. Dakle, imamo 144 e, tunarice koje, polažu, koje imaju koje raspolažu sa mrežama plivaricama. Imamo ovdje 373 tisuće tona koje su ulovljene, a 102 tisuće tona su ulovljene u sklopu ovog sporazuma. Tu možete vidjeti ovaj omjer zavisnosti, odnosno međuzavisnosti od 27%. Koliko to iskoristimo da bismo izračunali broj radnih mjesta. Možete vidjeti da ukupno imamo oko 700 radnih mjesta na brodovima. Dakle, 15% se tu još dodaje e, menadžmentu vezanom uz upravljanje flote i to dolazimo skoro do brojke od 800 dakle, zaposlenih radna mjesta dakle, koje ovise ovim sporazumima i tu imamo i 669 radnih mjesta u trećim zemljama. Ono što je važno primijetiti je da 70% izlova tu ne dolazi, proizlazi iz tri sporazuma, to su Mauritanija, Sejšeli i Gabon, dakle velika, visoka razina međuzavisnosti. Kad je riječ o ostatku flote, 122 plovila, tu je situacija daleko složenija, i nismo uspjeli dobiti podatke koji bi nam mogli dati precizniju sliku. Kada je riječ o preradi ribe, imamo dakle ovdje izlov tune, tu je konzerviranje Potom ribi imamo dakle ukupno 12 takvih postrojenja u regiji Afrike i Indijskog oceana. Potom dakle površinski parangal, to se odnosi na sabljarke. One se obrađuju, dakle pakiraju uglavnom u Evropskoj uniji. Potom demersalni ribolov, vraćići se, oni dolaze na tržište već pakirani. Dakle, ima jako malo veze sa preradom ribe u Evropskoj uniji. Slično je sa malim pelagijskim vrstama. Dakle, srdele iz Zapadne Afrike dolaze dakle, u naša postrojenja. To su dakle veze koje smo pokušali podrobnije analizirati. Pokušali smo mapirati dakle ovaj ovoj veze. To je dosta složeno. Dakle, iz ukupnog uzlova, uz, izlova tuna 341 tisuće tuna, samo 44 tisuće tona je obrađeno u Evropskoj uniji. Uglavnom je prerada dakle, koncentrirana u regiji gdje je riba ulovljena. I od tih 44 tisuća tona, dakle, koje se prerađuju u Europskoj uniji, 11 tisuća tona dolazi, proizlazi iz ovih sporazuma o ribarstvu. Dakle, to pokazuje ograničenu razinu međuzavisnosti naše prerađivačke industrije o ribi koja dolazi iz područja primjene sporazuma. Dakle, tu je i tu su uključene, dakle, uključena i riba koju naši brodovi love u drugim zonama. Nekoliko riječi o preradi tune, dakle 10.831 radno mjesto, uglavnom u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji i Portugalu, to je oko ukupno 20% ukupne, dakle, ukupne razine zaposlenosti. Od toga, dakle, naša flota doprinosi za 880 radnih mjesta. dakle 2 do 3 posto dakle u prerađivačkoj industriji Europske unije ovise o ovim ribarskim sporazumima. Da pogledamo komparativni pristup vidimo da kada je riječ o trećim zemljama imamo oko 15 tisuća radnih e, mjesta u postrojenjima 11 posto ovih radnih mjesta ovisi dakle o proizvodima koji proizlaze iz ribarskih sporazuma. vidimo ovdje veću međuovisnost o ovom, ovim sporazumima kada je riječ o broju radnih mjesta, daleko veću nego što je to slučaj sa Europskom unijom. Kada je riječ e, o preradi drugih ribljih vrsta, situacija je daleko složenija i zato što nedostaju podaci. Znamo da ovi sporazumi generiraju oko 52.000 tisuće tona ulova godišnje. Dakle, konverzijom od jednog posla sa na svaki 200 tona ulovljene ribe, to znači oko 260 do 270 radnih mjesta u Europskoj uniji, oko, 70, oko 80 radnih mjesta u trećim zemljama, uglavnom u Mauritane i Maroku. Dakle, evo, ukupno možemo reći da je 14. sporazuma pomoglo da se podruži oko 6500 radnih mjesta koji su povezani sa evropskim ribaricama, od toga 55% zaposlenih čine evropski građani. Ovi sporazumi održavaju oko 25.000 radnih mjesta u sektoru prerade ribe. 60% tih zaposlenih su građani trećih zemalja. Izravna zaposlenost koja se može zahvaliti ovim sporazumima je oko 25% kada je riječ o posadama i 10% u sektoru prerade ribe u trećim zemljama. Nešto su još niže, dakle, brojčani pokazatelji kada je riječ o Europskoj uniji. No, tu su neka važna pitanja kojima se nismo bavili u ovoj studiji, što bi se dogodilo da ovih sporazuma nema, bili ova radna mjesta jednostavno nestala ili bi ribarice našle neki drugi način da ulove ove migratorne vrste, dakle putem nekih privatnih dogovora ili izlovom u međunarodnim e, vodama. Međutim, čini se da postoji određen broj radnih mjesta koji su izravno povezani sa ovom, ovim politikama. Tu su još neke, neke pokazatelji na koje smo naišli tijekom izrade studije. Dakle, pouzdanost je dovedena u pitanje zbog nedostatka podataka, ne znamo koliko bismo htjeli o e, djelovanju dakle, flote koja nije vezana uz izlov tune, dakle jednako je sa preradom tih ribljih vrsta. Čak i kada je riječ o e, radnim mjestima u preradi ribe, dakle, vidimo neravnotežu dakle, između uvoza vlastitih resursa i tako dalje, teško je tu biti precizan. Također, važno je primijetiti da nismo uzeli u obzir e, odnos radnih mjesta sa uravnoteženim, dakle, e, kvotama razmjene sa Grenlandom. Dakle, riječ je o Farskim otocima i Norveškoj, odnosno pristupu njihovim resursima. To zasigurno donosi pozitivnu tendenciju kada je riječ o zapošljavanju na ribaricama koje djeluju u tim područjima, jednako je i sa sektorom prerade koje je povezana s tim područjima, to nismo uključili u ovu studiju. Također nismo mogli dobiti precizni prikaz kada je riječ o radnim mjestima vezanim uz određene zemlje članice, iako je evropska ribarica, dakle ribari u sklopu ribarskog sporazuma, a posada, posadu ne čine evropski građani, dakle ne znači čak niti da oni dolaze iz tih određenih trećih zemalja. Jednako je i sa sektorom prerade trećih zemalja. Tu bi također bi mogle biti uključeni dakle, građani nekih drugih zemalja. Dakle, riječ je o zemljama koje nisu partneri, poput Gane, Kenije i Tajlanda. I kada se obrađuju, dakle, odnosno kada se prerađuju u zemljama partnerima, kao što je slučaj sa Mauriciusom ili Sešelom, velik broj e, zaposlenih e, nisu e, građani tih zemalja. U ovom konkretnom slučaju to su uglavnom ljudi zaposleni iz zemalja Južne Azije. Dakle, vidimo da je situacija složena kada gledamo, kada gledamo nešto detaljnije dobrobiti koje proizlaze iz ovih sporazuma. Kad je riječ o preporukama, mislimo da bi se veća pažnja mogla usmjeriti na ocjenu utjecaja koju ovi, e, koji ovi sporazumi donose, dakle, i to unutar reforme zajedničke ribarstvene politike. Oni bi mogli ići na ruku, dakle, i Europskoj uniji i zemljama partnerima, dakle, tu bismo dobili i preciznije brojčane pokazatelje, međutim trenutni su pokazatelji dosta slabi, potrebni su dodatni podaci, tu smo izradili neke preporuke radi boljeg prikupljanja podataka i zajednički odbori, dakle, Evropske unije i trećih eh, zemalja bi mogli ocijeniti ove sporazume i dati, imati odnosno veću ulogu kada je riječ o analizi socioekonomskih varijabli i zašto pritom ne iskoristiti neka sredstva koja su na raspolaganju za potporu ovim politikama, dakle kako bi se ostvario jedan eh, kvalitetan monitoring, evo to su naše preporuke. Hvala vam lijepa. Merci beaucoup, Hvala lijepa na ovom izlaganju. Sada dajemo riječ zastupnicima i zastupnicama koji žele uzeti riječ. Gospođa Bilbao, želite li početi raspravu? Buenas Dobar dan. Želim svima dobrodošlicu. Drago nam je što smo čuli sve podatke, oni su stvarno dovoljni. Drago mi je što sam čula sadržaj ove studije koja je sastavljena na zahtjev našeg kluba. I to zato što često mi razgovaramo o potrebi i da imamo sporazum o ribarstvu, posebice sa trećim zemljama. Kada raspravljamo o smislu svega toga za zapošljavanje u trećim zemljama, mi shvaćamo da se vrlo često na pamet spominju brojke, a nemamo zapravo stvarne statistike. Dakle, sadržaj ove studije je prvi korak prema rješenju problema. To je prvi korak koji nam omogućuje da bolje shvatimo koji je smisao ovih sporazuma ne samo za ribarice i za zapošljavanje u nego i za treće zemlje a to vrijedi i za posadu, za ribarice, ali i za tvornice za preradu ribe i za riblje konzerve. Drago nam je što ste nam dali preporuke. Količina podataka koja nam nedostaje još uvijek je velika. Imamo mnoge inicijative čiji je cilj poboljšati kvalitetu e, i kvantitetu tih podataka kako bi onda naše odluke ovdje u Europskom parlamentu bile kvalitetnije. Zato moramo imati na umu vaše preporuke u našem budućem radu. A sada dolazim do svoga pitanja. Imam ovdje dva elementa koja sam htjela spomenuti. Vi niste to spomenuli, ali kad ste govorili o zaposlenosti, zaposlenosti koja se stvara u trećim zemljama, posebice u e, tvornicama rebljih konzervi, koji utjecaj bi sve to mogli imati što se tiče roda? Jer mi smo nedavno e, u našem odboru organizirali saslušanje vezano uz utjecaj ovih sporazuma na zapošljavanje žena u trećim zemljama. E, dakle, to je posljedica ovakvih sporazuma. Čuli smo tada u toj prilici jako puno pozitivnih poruka i predstavnici trećih zemalja traže da se zadrže sporazumi i da se oni poboljšaju kako bi oni mogli čak i poboljšati mogli poboljšati e, lokalno zapošljavanje. U provedenoj analizi jeste li vi možda uspjeli proanalizirati e, učinak što se tiče roda, odnosno spolne ravnopravnosti. Da li e, se ovdje spominje i zaposlenost žena u postrojenjima na kopnu? Drugo pitanje. Na temelju provedene analize smatrate li da bi bilo korisno izvršiti još jednu studiju koja bi upotpunila ovu kako bismo uzeli u obzir i neke aspekte koji nisu uzeti u obzir u prvoj studiji? Hvala. Merci, Madame Bilbao. Ricardo. Hvala, e, gospođo Bilbao. Ricardo, imaš riječ. Hvala lijepa. Dobar dan svima. Zahvaljujem na ovoj dobrodošlici na samom početku našeg sastanka nakon odmora. Zahvaljujem Mega Peski na ovom odrađenom poslu. E, zahvaljujem i klubu koji je dao ideju za ovu studiju. Radi se o studiji koju je stvarno bilo teško provesti i vidimo i u krajnjim preporukama da postoji potreba za većom količinom podataka. Ipak odrađen je vrlo važan posao u ovoj prilici. Mada moram reći da čak i nemamo druge informacije koje bi bile slične ovima. Ipak ovo je jako važna baza, polazna točka kako bismo bolje shvatili koje su posljedice sporazuma o ribarstvu koje mi sklapamo s trećim zemljama. Imam nekoliko pitanja. Htio bih ovdje vidjeti klasifikaciju e, stupnja povjerljivosti podataka. E, čini mi se da sam shvatio da ste vi ovdje dali neke pretpostavke što se tiče pouzdanosti podataka. Drugo, što se tiče zaposlenosti koja se stvara u trećim zemljama. Htio bih da mi date pojašnjenje. Te treće zemlje zapošljavaju i strane državljane ili samo vlastite državljane što se tiče radnih mjesta na moru. Jer što se tiče obrade, odnosno prerade ribe i što se tiče konzerviranja ribe, imamo mnogo radnika koji nisu državljani onih e, zemalja s kojima mi imamo sporazum, mislim tu na Ganu i na Tajland. Dakle, ako mi imamo flotu koja zapošljava radnike koji nisu iz Europske unije i koji nisu iz e, država partnerica, na primjer sa Filipina, mi bismo to trebali znati. E, ako imamo radnike sa Filipina, na primjer, e, onda to znači da i oni vrše izlov na temelju sporazuma. U svakom slučaju čestita na određenom poslu. Hvala lijepa. Ako nema daljnjih primjedbi, evo, izvolite. Mislim da je to pitanje za gospodina Guldinga. Hvala lijepa. biti ću kratak. Svima dobar dan. E, zahvaljujem na ovom izlaganju. E, mi želimo e, sami vidjeti učinke ovih sporazuma to nam leži na srcu. Mm, mm, moramo ocijeniti svaki takav sporazum. E, moramo također ocijeniti financijske instrumente u okviru toga, e, Učinak toga na zapošljavanje E, moramo imati e, e, brojke koje su sugladne. Možda su vaše brojke malo manje od naših, možda su one pocijenjene. Ima nekoliko indirektnih poslova koje niste spomenuli, međutim koje postoje u trećim zemljama koje nisu uzete u obzir u ovoj studiji. To je recimo brodogradnja, E, popravak brodova, opskrbljivanje brodova. E, e, to je, su one aktivnosti koje dolaze povrh prerađivačke industrije, prerade ribe. Mm, mm, mm, priroda i volumen ovog sektora je takav da on ima učinak na zapošljavanje. Recimo Gvinea, Bisao, Mauritanija i tako dalje, koji e, po svojoj priradi e, oni generiraju e, radna mjesta koja nisu direktno u ribarstvu. Mm. Mislim da su ta radna mjesta do, bolje kvalificirana E, to su radna mjesta koja su i bolje plaćena nego e, e, druga mjesta, druga mjesta u tim zemljama. Prema tome to ima vrlo pozitivan učinak na građane trećih zemalja. To je jedna primjedba koja mi se čini korisnom. Mi ćemo i dalje sami E, u našim izvještajima e, analizirati situaciju i te e, učinke sporazuma koji je učinak na zapošljavanje. Mm, trebamo znati nacionalnost ljudi koji rade na našim brodovima, na, na, na primjer. To je važno za naše države članice koje ovise o ribarstvu E, e, e, nemamo dovoljno podataka kao što ste i rekli i tu imate pravu moramo imati te analize kako bismo dobili jasnu sliku hvala vam u svakom slučaju gospođa Bilbao je nešto rekla što je zanimljivo zapošljavanje žena Mm, to su često neformalna radna mjesta, a žene time e, doprinosi, na primjer, iskrcavanju i preradi ribe. I to treba uzeti u obzir u našim razmišljanjima. Hvala lijepa. E, ovo e, pokazuje, ovo što ste rekli pokazuje da razmjena, otvorena razmjena mišljenja između komisije i parlamenta je važna. Mi u parlamentu e, e, tražimo od komisije i to vrlo često da nam daje informacije. Imamo e, tih informacija, ali možda ne dovoljno. Ne samo na ovom području, već na mnogim drugim područjima. Sada ću opet dati riječ Janu kako bi odgovorio na ove primjedbe. Izvolite, imate riječ Jan. Hvala lijepa predsjedniče, dame i gospodo na postavljenim pitanjima. Ići ću redom. Nisam spomenuo rod, ali to je vrlo važno pitanje, jasno je, pogotovo što se tiče nekih vrsta poslova. E, znamo da je velika aktivnost e, kod prerade ribe i što se tiče proizvoda koji proizlaze iz porazuma. Što se tiče zaposlenosti žena, brojke su vrlo velike. Mi nemamo sada e, točne statistike, ali jedna od preporuka koju smo dali u ovom izvješću Vjerujem da tim odgovaram na vaše drugo pitanje, gospođo Bilbao, e, tiče se dodatnih studija. Mi bismo svakako htjeli imati mnogo više informacija o aktivnostima prerade ribe sa partnerskim zemljama kako bismo shvatili koje su točne brojke e, muškaraca i žena koji rade u tom sektoru i kako su one regionalno distribuirane, radili oni na puno radno vrijeme ili ne i tako dalje. Dakle, jasno je da postoji velik broj žena koji je zaposlen u ovom sektoru, posebice što se tiče prerade tune. E, I zato analizu e, trebamo usmjeriti na zaposlenost žena u tom sektoru u Europskoj uniji izvan nje. Još nešto, imamo i sekundarni utjecaj na zaposlenost u trećim zemljama e, za aktivnosti koje se ne tiču tune. Zato što e, mnogo usputnog ulova se iskrcava u partnerskim zemljama e, i tamo ostaje na lokalnom tržištu, a može se također pretočiti u obrtničku preradu. I zato je to fenomen koji trebamo sagledati. Ja sam radio na drugom projektu u Gani i tamo smo uspjeli napraviti procjenu 200 tisuća ljudi eh, radi u tom sektoru, žena, i e, to je vrlo velika ekonomska aktivnost, značajna aktivnost i usputni ulov iz e, ovih sporazuma e, koje se ne tiču tune također se trebaju sagledati. Također mislimo da ima prostora za dodatne studije, zato smo to rekli u našim preporukama, možda u sklopu E, okvirnih e, ugovora koje komisija ima za provođenje studija u ovom sektoru, mi bismo onda mogli imati horizontalnu studiju o sektoru prerade ribe kako bismo imali svježe i točne podatke. Što se tiče pitanja gospodina Santoša, moram reći da da, što se tiče pouzdanosti podataka, Ovi podaci koji se tiču segmenta tune, dakle što se tiče površinskih parangala i što se tiče plovila za lov štapovima i što se tiče plivarica, imamo prilično dobre podatke što se tiče sastava posade, ulova i aktivnosti e, plovila. Mislim da ovdje imamo vrlo vis stupanj pozdanosti, a kad se radi o drugim stvarima, e, onda je to kompliciranije. E, trebamo znati i koje su aktivnosti koje nisu vezane uz ulov tune, posebice u e, sporazumima kao na primjer sa Mauritanijom i Gvinejom Bisao. U tim slučajevima teško je dobiti javno dostupne podatke koji e, su raščlanjeni. U ovakvoj studiji e, mi smo imali dovoljno pristupa podacima e, što se tiče davanja licenci za ribolov i kad bismo imali još bolji pristup u budućnosti mogli bismo imati detaljniju i pouzdaniju studiju. Što se tiče vašeg drugog pitanja, to je jedno od područja, e, dakle područje nacionalnosti, odnosno državljanstva posade, to je jedno od područja o kojem imamo jako dobre podatke i podatke sam dobio od kolega iz komisije. To je stvarno jedno područje u kojem države članice moraju e, dati svoje podatke. Razumijem komentare komisije koja kaže da tu postoje neki elementi indirektnog zapošljavanja o kojima nismo govorili. Ja sam spomenuo uravnoteženo izmjenu kvota, zamjenu kvota. imamo i neka plovila koje vrše određene aktivnosti i tu su radna mjesta u pogledu mm, grupiranja tune. Dakle, mi nismo o tome govorili. E, naravno, treba i uređaje na plovilima održavati. Tu su još dodatna radna mjesta. Jasno nam je da je sada nešto prerano kako bismo govorili o zaključcima, ali treba još odrediti kakve podatke trebamo u budućnosti kako bismo se mogli bolje na njih koncentrirati u budućim studijama. E, svakako prihvaćam vašu primjedbu. Ne radi se samo o broju radnih mjesta, nego i kvaliteti posla koji se odrađuje. To je također važno i treba to sagledati e, nije e, ušlo u našu studiju to da komentiramo ali što se tiče sporazuma o ribarstvu, naravno da trebamo imati održiviju razinu zaposlenosti i to treba se ticati e, čitavog razdoblja vremena za plovila, razna plovila. Imamo ovdje mnoge elemente, na primjer moramo imati minimalne radne uvjete koje se trebaju poštivati i na taj način će ova radna mjesta biti mnogo vrijednija za poslovne subjekte. Hvala. Merci beaucoup, Jan. Hvala lijepa, Jan. Mislim da smo sada na kraju ovog sastanka, jer danas nemam, a, oprostite, imamo, nisam vidio, <laughs> ne, gospodin Ström nije ta, ovdje. To je bila, bio izvještaj o misiji e, u Norveškoj. Možete li nam reći brzo nešto o ovoj misiji? Nisam pripremio ništa, malo ste me iznenadili. E, bilo je to vrlo koristan posjet. E, imali smo mogućnost da se sastanimo sa dužnostima, dužnosnicima iz raznih odjela norveških ministarstava. E, govorili smo i sa znanstvenicima na sveučilištu i na institutu Fromze. E, mogli smo otići na e, jednu ribaricu mm, i na plovilo za istraživanje što nam je omogućilo da e, dobijemo uvid u kontrolne mjere i suradnju sa Rusijom. E, e, jer oni, Norvežani, dijele sa Rusima Barnicovo more. Dodao bih samo da iz britanske perspektive bilo je zanimljivo kako zemlja izvan Evropske unije e, osjeća utjecaje mjera koje se poduzimaju u Evropskoj uniji. Ona e, radi sukladno e, kontrolnim mjerama Evropske unije. Imaju tako i okvirni program za istraživanje kao Evropska unija bilo je to vrlo dobra, dobra mogućnost, vrlo dobar posjet i, naš izvješćaj će pokazati kolegama koliko smo korisnih informacija prikupili. E, evo, toliko u ovom nepripremljenom, improviziranom izlaganju. Hvala, e, e, nisam te ni obavijestio da ćeš e, morati izložiti nešto o misiji. evo, dobili smo malo sliku što ste tamo radili. tu su bili Izabel i Šar, gospodin i gospodin Kaputo. Mm. Evo, i gospođa Ekstrem, oprostite. Vrlo je zanimljivo vidjeti e, odnose između Rusije i Norveške u vodama koje dijele, kao i odnos Norveške i Evropske unije. Evo, vrlo koristan posjed. Dragi kolege, zahvaljujem. Nemamo delegiranih akata. E, mi smo iscrpli dnevni red, mi nismo iscrpljeni naravno, a, a e, sastaćemo se ovdje osmog ovog mjeseca od 9 do 12 sati. Hvala. E, Ricardo je jako pocrnio. napolitanci su fantastični. E, sunce napulja. Svima zahvaljujem. Doviđenja.